Bon. Bonjour, mes chers collègues. Dobar dan, drage kolege. Evo, ponovno smo tu e, sa koordinatorima sa kojima smo imali sastanak maločas. Ovo je naš prvi sastanak odbora, te ću iskoristiti ovu priliku da vam svima zaželim sjajnu 2016. godinu. Nadam se da ćemo jako dobro raditi i ove godine, te da će i ova godina biti plodonosna. Ako nemate nikakvih primjedbi, predlažem da usvojimo dnevni red, osim ako se netko njemu protivi. Ne, u tom slučaju se dnevni red smatra usvojenim. Hvala. Također možemo usvojiti i zapisnik od 7. i 10. prosinca 2015. godine, osim ako imate neke komentare ili primjedbe, ne, u tom slučaju ćemo ih smatrati usvojenima. Prelazimo na glasovanje. Imate li svi glasačku karticu? Je li netko zaboravio? Svi imate? U redu. Prelazimo na izvješće Ferreira o razrešnici proračuna. Jeste li spremni? Amandman broj 1. Otvoram glasovanje, zatvoram glasovanje. Ne. Dobro, prekidamo sve. Pa dobro, možete isprobati ponovno uređaje. Zatvaram glasovanje. Ne, pa probudite se, deset sati je. Gospodine predsjedavajući, je li izvešće Ferrera ili Banko? Jer prema dnevnom redu trebamo glasovati o izvješću Blanko. Gospodin Mato, evo, barem jednom, je u pravu. Da, trebamo glasovati o izvješću Blanko. Ja sam promijenio bio radosljed. ali dobro, evo, to smo sada, e, to ćemo smatrati probom. Sada kada imamo pravi redoslijed, tako ćemo i glasovati. Prelazimo na izvješće, dakle, naše kolege e, Jose Blanco Lapesa o e, razrešnici za 2014. godinu, odnosno Europske agencije za kontrolu ribarstva. Amandman broj 1. Otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Ah, alors là, c'est pas moi. c'est le secrétariat. Dobro, ovo sada nije moja krivica, već e, je tajništvo pogriješilo. Početak je godine, dakle, ponovit ćemo ovo glasovanje još jednom. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje, usvaja se. Amandman broj 2, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje, usvaja se. Amandman broj 3, otvaram glasovanje. Prvi dio, Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman broj 4. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 5. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Broj šest, Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Broj sedam. Otvoren glasovanje. Zatvaram glasovanje. Ispričavam se, nećemo glasovati o amandmanu broj 7 jer smo usvojili amandman broj pet. Sada ćemo glasovati za cijelo izvješće. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Izvješće se usvaja velikom većinom. Prenijet ćete moje čestitke gospodinu Ferea. A ne, ispričavam se, gospodinu Blankovu, evo ponovno sam pogriješio, evo upravo mu mogu i izravno čestitati. Jose, evo kao što vidiš, ja nisam <laughs> htio da se o tvom izvješću glasuje danas. Sada prelazimo na izvješće kolege Ferrera koji bi mogao biti nije. Amandman broj 1. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Broj 2. otvoran glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Broj 3. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 4. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 5. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj šest. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 7. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja se. Sada ćemo glasovati za izvješće. Otvoren glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvoja se jednoglasno. Hvala. Sada se trebamo izjasniti o mandatu za pregovore o plavoperajnoj tuni u Mediteranu Slažete li se da predamo mandat gospodinu Gabrielu Matovu? Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Jednoglasno je usvojeno. Pregovarački. Slažete li se sa sastavom pregovaračkog tima? Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Jednoglasnost smo to usvojili. Hvala, drage kolege, što znači da ćemo moći brzo početi s pregovorima. Odmah prelazimo na točku broj 7. Radi se o izvješću o okviru Unije za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka u sektoru ribarstva i podršci za znanstveno savjetovanje vezano uz zajedničku ribarstvenu politiku. Radi se o preinaci. Izvjestitelj je kolega Marko A. Fronte iz kluba zastupnika, e FDD. Uzeli smo u obzir i razmenu mišljenja e, održanu 10.11.2015. godine. Danas ćemo čuti prezentaciju izvješća E, gospodina Afrontea i odmah mu predajem riječ. Izvolite. Grazie, Hvala predsjedniče. Započet ću tako što ću se zahvaliti tajništvu. Dobro smo surađivali. E, posla je bilo puno, a vrijeme je bilo kratko, zato što je komisija tražila da <clears throat> pokušamo ubrzati rad na izvješću zbog nekih rokova, pa smo pokušali raditi što brže. Ovo izvješće je, pretpostavljam, izvješće koje ste već eh, vidjeli jer smo već se na njega osvrnuli ranije. Danas očekujemo od vas prve komentare. Najprije nešto o tome što smo htjeli e, postići i koje smo stavove imali prilikom rada na tom izvješću. Što se tiče uvodnog dijela, e, tu smo stavili osnovne ideje koje stoje i za ovakve nove strukture prikupljanja podataka. E, moramo se podsjetiti na našem odboru da su e, podaci, prikupljanje podataka i njihova kvaliteta izuzetno važni jer e, je važno da ribarstvene politike budu utemeljene i da budu dobre kako sa socijalno-ekonomskog aspekta, tako i sa stanovišta okoliša tu nalazimo nekoliko koncepata za koje smatramo da su važni kada se radi o novom načinu prikupljanja podataka i koliko su značajni sami podaci. Primjerice, e, stalno se traže e, da imamo podatke e, na primjer za rekreativni ribolovi da znamo o kojim se količinama radi. Upnjeli smo ovdje i jedan novi aspekt podataka e, koji će e, dakle e, biti rezultat obveze iskrcaja. I bit će vrlo značajno da vidimo na koji način će ti podaci imati utjecaja na općenite brojke. E, zatim, e, u e, izvješću koje, odnosno bilješci koju je napravio parlamentarna ni institut EPRS, kaže se da nedostaje mnogo znanstvenih podataka. Prema tome, ima jako nedovoljnih podataka recimo o e, sredozemlju gdje zapravo e, postoji jako malo studija i podataka o ribljim stokovima. Radili smo e, na tome da se bolje definiraju skupine za regionalnu koordinaciju. Želimo im dati veći značaj kako bismo bolje se koncentrirali na prikupljanje podataka. Htjeli bismo također da u budućnosti baze podataka ne budu na nacionalnoj razini, već na regionalnoj razini, kako bismo bili sigurni da se podaci prikupljaju istom metodologijom. Zato ih dakle trebamo koncentrirati tako na regionalnoj razini kako bi se jedno more, jedno pomorsko područje objedinilo radije negoli da se to radi na državnoj razini. Želimo naglasiti važnu ulogu u novoj strukturi koju će igrati nacionalne e, kontaktne točke. E, također smo govorili o e, preklapanju podataka. U izvješću se jasno kaže da Podaci prikupljeni e, preko ove nove strukture ne smiju e, biti zapravo replika nekih drugih normi. E, neke su zemlje tome protive, primjerice Italija, ali to nije jedina zemlja koja govori o tim problemima. Dakle, često podaci koji se prikupljaju u okviru nadzora i kontrole nisu dovoljno pouzdani i zato se ne mogu koristiti kao znanstveni i statistički podaci. E, stoga smo htjeli da se ove dvije e, norme, dva načina prikupljanja odvoje i e, da se vidi da se podaci koji se koriste u ovu svrhu dakle ne budu isti kao ovi prikupljeni iz druge svrhe gledamo također i na rokove. E, rokove e, Postoji aspekt koji smo dodali vezan za rokove, koji se upravo odnosio na odgovarajuće norme, jer to ranije nije stajalo u e, prijedlogu komisije. A provedbeni akti komisije su nešto što smo mi htjeli da zapravo e, poprate delegirani akti kako bi parlament mogao slijediti što se događa i kako bi ga skupina stručnjaka mogla procijeniti što je predviđeno ako se radi o delegiranim aktima, ali ne i ako se radi o provedbenim aktima. Vjerujem, kao što sam ranije rekao, da je struktura prijedloga komisije dobra. U e, radu s komisijom e, gotovo smo svi, odnosno bili smo jednoglasni oko toga da se sa strukturom slažemo. Nismo zato htjeli mijenjati strukturu, već pojedine dijelove poboljšati. Što se ostatka tiče, e, želim dakle da čujem e, komentare kolega kao i amandmane koje ćete uložiti. Mislim da ovo izvješće možemo napraviti relativno brzo, ali jasno je, želimo da bude napravljeno kvalitetno, jer je za e, europsku ribarstvenu politiku odsudno imati dobre podatke. Evo, očekujem dakle i komentare kolega i komentare predstavnika komisije. Hvala Marko. Predajem riječ e, izvjestiteljima u sjeni, najprije Bernard Kun. Hvala. Poštovane kolege, dobar dan svima i sretna vam nova godina. Želim se zahvaliti kolegi Afronteu i komisiji na ovoj sjajnoj suradnji. Mislim da smo svi zajedno se uspjeli usmjeriti na cilj. Ovdje smo uspjeli prilagoditi naše izvješće E, budućoj zajedničkoj ribarstvenoj politici kao i uredbi uzimajući u obzir e, naše e, ribarstvene fondove. Ovdje smo uzeli obzir 400 vrsta riba koje se mogu loviti u komercijalne svrhe u EU, ali isto tako smo uzeli u obzir i sporazume koje smo potpisali s trećim zemljama. Stoga je dosta toga još pred nama. Kolega Fronte je upravo objasnio zbog čega uvijek moramo imati na umu i šest zabrana iskrcaja, e, lov mlađi i samo stanje ribarstvenog fonda kao i prisustvo predatora. Moramo vidjeti kakva je situacija sa različitim ribljim stokovima u ekološkim sustavima i na koji način će se stvari odvijeti, naročito vezano uz morske sisavce i morske ptice, kao i sve druge vrste koje se mogu naći u poteškoćama. Moramo vidjeti koje ribarstvene alate koristimo, koje pasivne metode ribolova koristimo, one moraju biti održive i ekološke. E, što je s pelagijskim ribama, e, što je s obalnim ribolovom, e, sociogospodarski podaci ovdje imaju jako bitnu ulogu, zato moramo znati koju vrstu ribe možemo loviti i po kojoj cijeni je možemo prodavati na tržištu. E, što je sa e, brašnom, ribljim brašnom e, i što je sa rekreacijskim ribolovom i zanatskim ribolovom. Zato svi dionici u sektoru kao i znanstvenici moraju sudjelovati u ovom radu. Ta interakcija je u ovom području jako bitna. Također agencije zadužene za nadzor, kontrolu imaju bitnu ulogu, a svi zajedno, to je rekao kolega Fronte, smo se složili da ne želimo više birokracije. Mi moramo pojednostavniti naše sustave i učiniti da sve države članice imaju iste strukture. Zato mislim da je jako dobro govoriti na ovom odboru o ovom Akva Akvakultura se također mora uzeti u obzir kako bismo imali cjelokupnu sliku. Moramo vidjeti što se proizvodi, na koji način, u e, zatvorenim e, ribogojilištima i moramo vidjeti na kraju tko će sve to financirati. Hoćemo li e, to financirati iz Europskog fonda za pomorstvo i ribolov ili iz nekih drugih fondova. Jer sva poduzeća mora imati sredstva na raspolaganju za ovo. Moramo poboljšati i ravnotežu, o tome ne govorimo dovoljno. Znanstvenici isto moraju znati kakva je situacija na terenu, zato je bitna i suradnja među njima i mislim da će nam to sve dozvoliti da imamo jedno dobro izvješće u kojem ćemo imati stajališta različitih profesija. Znanstvenici će moći raditi na razvoju njihovih modela na temelju uzoraka. Sve to moramo detaljno razraditi i s obzirom da prisutujemo i klimatskim primjenama, e, dolazi i do migracija, do promjene e, ribarskog fonda, riba koji traže nova staništa, te je zbog toga bitno čuti i iskustva ribara. Moramo znati i koja je temperatura mora, Mediterana naročito. To su samo neki od primjera informacija koje su nam bitne. Ja se iskreno nadam da ćemo imati jako dobru suradnju, to je i rekao gospodin Fronte, a predsjedavit će reći do kada možemo uložiti amandmane. Hvala, sada predajem riječ gospođi Bilbao. Čini mi se da je tražila riječ ili se varam. A ne, možda nisi tražila riječ, ali si izvjestiteljica u sjeni pa ti predajem riječ. Ali evo, potvrđeno mi je da si i tražila riječ. Gospodine predsjedavajući, pa da, dobro, jesam podigla ruku i u redu mogu govoriti sada ako je to redosled klubova zastupnika i ako dajete riječ svim izvjestiteljima u sjeni. Ne, ne predajem ti riječ ti riječi jer si izvjestiteljica u sjeni. Da, da, dobro, u redu. Hvala. I sretna nova godina svima. Želim se zahvaliti gospodinu Afronteu na uloženom naporu u izradi ovog izvješća. Moram naglasiti da se svi slažemo s činjenicom da moramo poboljšati prikupljanje podataka kao i sustav prenosa tih podataka kako bismo zajamčili bolje upravljanje znanstvenim izvješćima. To smo rekli u više navrata kada smo govorili o reformi zajedničke ribarstvene politike i kada smo se osvrtali na ova pitanja. Ovo izvješće će nam omogućiti da tražimo da imamo na raspolaganju jasne informacije te da nadomjestimo one nedostatke s kojima se suočavamo danas. Zato moramo imati sasvim jasne ciljeve koji moraju biti izraženi u ovom izvješću. Svi se slažemo da se situacija mora poboljšati. A istovremeno u ovom izvješću govorimo što bi se sve trebalo poboljšati. Na koji način bismo trebali uskladiti podatke, mislim da je to nužno na europskoj razini. Također mislim da se moramo osvrnuti i na prenos informacija, tko će biti korisnici ovih informacija i čemu će one služiti. Dakle, mi se svi slažemo e, s temeljem ovog izvješća, ali istovremeno moramo odgovoriti i na ova pitanja. Gospodin Afronte je predstavio više točaka izvješća. Naravno, mi se slažemo sa svim onim što je rečeno e, glede rekreacijskog ribolova. Moramo imati jasnu definiciju uloge skupina za koordinaciju i moramo sasvim točno definirati njihove nadležnosti. Na koji način će te skupine djelovati i e, na koji način će uspostavljati odnose sa odgovornim osobama država članica. Ja ću e, predočiti i amandmane u ovom smislu. Slažem se s onim e, amandmanima koji su predstavljeni glede višegodišnjih programa u Europskoj uniji te općenito govoreći mogu reći da se slažem s ovim izvješćem, ali kao što sam rekla malo čas postoje određene definicije koje i dalje moramo utvrditi. I također moramo uskladiti informacije, vidjeti na koji način će se ti podaci prenositi i moramo insistirati na zaštiti podataka jer to je ono što nas se svi tiče. Na tome insistiramo na mnogim izvješćima parlamenta, a kada govorimo o ribarstvu, to je također e, jedan aspekt kojeg ne smijemo zaboraviti. Gospodin Afronte je jako dobro radio na ovom izvješću i nadam se da će nam omogućiti da poboljšamo situaciju po ovom pitanju. Hvala. Klara Aguilera. Gracias, presidente. Yo quería hacer alguna Hvala gospodine predsjedavajući. Evo da, i ja bih htjela dati nekoliko komentara u ime gospodina Korbea koji je naš izvjestitelj u Sjeni. Kao što je rekla gospođa Bilbao, ovo je izvješće koje je zaista od velike važnosti. Ja želim samo još dodati par stvari. Izvjestitelj je zaista obavio sjajan posao. Slažem se s onim što je rečeno u samom izvješću i bitno je insistirati e, na e, sporazumima koji se tiču sredozemlja. Moramo inzistirati na e, znanstvenim savjetovanjima i uzeti u obzir specifičnosti sredozemlja, sredozemnog mora. I ja sam uložila i amandman na tu temu. E, meni se više dopadaju inače amandmani izvjestitelja nego sam predlog komisije. Izvjestitelj je rekao da ono što predlaže komisija je dobro, a ja se zapravo ne slažem u potpunosti s tim. Mislim da i nije tako dobro, te da će amandmani izvjestitelja poboljšati sam tekst komisije. Mislim da se svi slažemo s činjenicom da trebamo poboljšati prikupljanje i prijenos podataka. Ali istovremeno ne smijemo povećati administrativno opterećenje. Sam sustav mora biti e, jednostavan. Trebamo raditi na pojednostavljenju. Trebamo naravno prikupljati e, i upravljati podacima, ali ne smijemo zaboraviti značaj kvalitete tih podataka. Podaci moraju biti bolji, moraju biti raspol živiji, bolje kvalitete, ali istovremeno trebamo i smanjiti administrativno opterećenje. Te ću stoga i predložiti par amandmana u tom smislu. Mislim također da trebamo proširiti okvir prikupljanja podataka na one flote koje nismo obuhvatili do sad. Mislim da je to bitno jer ako želimo imati e, podatke veliku količinu podataka na raspolaganju da moramo obuhvatiti i druge flote u to. Slažem se s amandmanom izvjestitelja koji se tiče jasnije definicije, to je nešto što nije bilo u izvornom prijedlogu komisije. Trebamo e, pojasniti e, ulogu različitih regionalnih e, skupina za koordinaciju i ja ću uložiti amandmane na to, a slažem se s općim smjernicama amandmana koje je predložio izvjestitelj. I na kraju želim reći da ću uložiti neke amandmane i da ću ići u ovom smjeru kojeg sam sad predstavila. Mi veoma često insistiramo na činjenici da su nam podaci nužni i trebaju nam podaci koji će biti točni, znanstveni podaci, kvalitetni podaci koji će biti raspoloživi, ali istovremeno na taj način ne smijemo ugroziti rad e, administracija država članica niti samog sektora ribarstva. Zato ću uložiti određene amandmane i raditi s drugim izvjestiteljima u sjeni kao i sa izvjestiteljem. Hvala, Klara. E, gospođa Toma ima riječ. Hvala lijepa. Želim svima e, sretnu i uspješnu novu godinu želim i ja naglasiti da se radi o vrlo važnom izvješću. Zato što smo se već osvjedočili da kada god su se trebali e, donijeti neke teže mjere, onda su nam podaci uvijek predstavljali problem jer nisu bili dovoljno pouzdani. Zahvaljujem se gospodinu Fronteu o tom nekim prioritetima, o, sredozemlju, o regionalnom gledanju na prikupljanje podataka, a ne na nacionalnom i tako dalje, te e, da se ne radi istim, istim podacima kao kad se radi o kontroli i nadzoru. Htio bih samo još reći da bi prioritet trebao biti prikupljanje podataka o onim ribljim vrstama za koje je e, komisija morala doći izuzetne mjere i to e, ne toliko, te izvanredne mjere ne toliko e, zbog samih podataka, dakle ne toliko što podaci nisu bili pouzdani, već jednostavno što nije bilo znanstvenih podataka, pa su kao mje, iz radi predostrožnosti donijeli izvanredne mjere, a to nije pravi način na koji se treba raditi. Dakle, trebamo prioritet staviti prikupljanje podataka. Druga primjedba odnosi se na znanstvenike. Raspravljala sam s njima na ovu temu, a oni su mi rekli da kada su oni na ribarskim brodicama i prikupljaju podatke da su da oni zapravo promatraju ne samo jednu vrstu, već vide i druge vrste. I e, mislim da bismo tu sa znanstvenicima mogli raspravljati o tome kako bi te njihova ispitivanja bila učinkovitija, da se možda prošire i na druge vrste, a ne samo na onu o kojoj rade studiju. E, gospodin Kun je tako e, rekao da kad se govorilo o e, komisiji za e, Mediteran e, da se govorilo da će se izdvojiti više sredstava za prikupljanje podataka, ali tu nije sve jasno, pa mislim da se ta situacija mora razriješiti kako sa komisijom, tako s državama. Hvala, Gabriel Mato. Hvala, govorit ću vrlo kratko. Najprije se zahvaljujem gospodinu Afronteu kojem čestitam na izvješću. E, najprije nekoliko primjedbi. Prvo osobna, neću govoriti kao koordinator kluba. Mislim da se svi slažemo da je prikupljanje i korištenje podataka izuzetno važno. To je nešto oko čega se svi slažemo. Međutim, tamo gdje nismo toliko složni je način na koji to trebamo napraviti. Način na koji se treba pripremiti taj okvir. I tu mislim da moramo vrlo hitno reagirati. Neki su kolege to već rekli. Točno je da e, postoje manjkavosti a ovim se prijedlogom ne ukidaju neki veliki problemi, pretjerana birokracija, previše poteškoća, e, probleme vezane za e, same domene informacija. A mi ćemo kao klub zastupnika uložiti amandmane i pokušati tako naći rješenja i složiti se s izvjestiteljem i s drugima. Hvala prije nego što predam riječ predstavniku komisije, obratit ću se komisiji. izvješće gospodina Fronte je usput budi rečeno izuzetno dobar. E, prikupljanje podataka, gospođa Garsona, budete li me slušali, ovo što ću reći bit će vrlo zanimljivo. Pardon, nisam vas vidio, da. Dakle, e, ovako prikupljanje podataka ključ je ribarstvene politike. Na osnovi znanstvenih podataka možemo najbolje upravljati ribljim fondovima. Dakle, moramo prikupiti kvalitetne podatke koji trebaju biti transparentni. To naglašavam. Nažalost, ti uvjeti e, nisu e, uvijek e, tu i recimo E, vidimo da imamo problema sa situacijom na Baltičkom moru. Sigurno će se kolega Valenzati s time složiti. Dakle, ovakav novi okvir trebao bi omogućiti više transparentnosti i više preciznosti. Ja želim, insistiram na tome da se Europski parlament e, obavještava redovito o cijelom postupku prikupljanja podataka. Želim da komisija kada počne raditi na nečemu, da onda kada se obrati znanstvenoj dakle znanstvenoj instituciji koja će raditi na određenu temu, da će onda se e, o tome obavijestiti parlament, jednostavno da ga se stavi u kopiju. Oprostite, usput budi rečeno, gospođo Garson, lažno sam vas optužio, nisam vas vidio u početku. Hvala predajem dakle komisiji. Hvala i ja čestitam svima novu godinu. Prije svega čestitam gospodinu Afronteu. On je brzo e, sačinio izvješće koje je vrlo jasno. E, mnogi amandmani smatramo da poboljšavaju prijedlog komisije i da su puno konkretniji, pa ćemo se složiti s velikom brojem njih, sasvim sigurno. E, naročito pozitivno gledamo na a mantmane koji e, se odnose na e, poboljšavanje i, više prikupljanja podataka, e, naročito za onaj riblji fond gdje nema dovoljno podataka. A naročito nam je drago da se treba također da ste insistirali na, na pojašnjavanju uloge regionalnih koordinatora. Imam par komentara o nekim amandmanima, što biste ih, o kojima bi se mogli razmisliti. E, prije svega, e, amandman sedmi e, kaže da bi nadziranje podataka moglo biti tu da prati one podatke vezane za obvezu iskrcavanja. Iskrcaja. E, mi e, bismo htjeli predložiti zapravo alternativnu formulaciju ovdje. Što se tiče serije amandmana koje govore o tome da treba ukinuti pretlapanje podataka s onim koje dolaze e, sa e, kontrole. E, dakle, mi nismo za taj prijedlog. Naime, ako podaci nakon što je došlo do iskrcaja nisu pouzdani, to zapravo pripada jednoj drugoj stavci, dakle da treba pojačati i poboljšati kontrolu, a to je nešto gdje komisija se mora osigurati da se to radi na kvalitetan način, a nisu države članice te koje će e, moći same odlučivati jesu li to ili nisu dobri podaci pa ih mogu odbaciti države ili njihovi znanstvenici. Jer postupimo li tako, moglo bi se jednostavno, bilo tko bi mogao reći, ne, ne, ovi podaci nisu kvalitetni i onda ih nećemo koristiti. To bi bio loš pristup općenito za podatke za Eurostat. Dakle, također to mora vrijediti i u ribarstvu. Amandmani 19. i 20 koji e, dodaju kao kriterij e, dva koncepta iz direktive o e, pomorskoj strategiji i o pomorskoj politici. Sam namjera je u redu, ali ne sviđa nam se baš način na koji ste to stročili jer prikupljanje podataka je jasno u nadležnosti ribarstvene politike i treba dakle istovremeno e, e, dakle mora služiti upravo ciljevima ribarstvene politike, ali može eventualno poslužiti i u druge svrhe. Jer e, to bi značilo da prikupljanje podataka u ribarstvu bi moglo usputno prikupljati podatke primjerice o e, uzgajalištima ili pak o e, vjetrenicama, to ne bi bilo, e, ne bi bilo u svrhu ovoga. U amandmanu 27. govori se da bi se moglo prikupljanje podataka u ribarstvu proširiti i na sektor trgovine. E, nismo zato, zato što je to vrlo široko područje, prema tome to je jako skupo, a nije niti u području primjene članka 25. o e, ZRP-u i e, dakle to bi se trebalo proširiti dakle prema vama na trgovinu ribom i e, ribolovnim e, proizvodima, ali to e, je već pokriveno drugim propisima. Amandman 38. predlaže da se provedbenim aktima uspostave popis nacionalnih kontaktnih točki. E, da znate koliko se često te kontaktne točke mijenjaju u 20 godišnje u 28 država članica e, mislim da bi jednostavno cjelokupni e, propis bio pre pre natrpan time mislim mi mi to e, objavljujemo, tu nije ništa tajno ko su ti ljudi, ali mislimo da bi to bilo previše da se postupkom komitologije na osnovu toga načine provedbeni akt. Brine nas također ponešto i amandman 38. kada se kaže da se nakon što ispodastru države članice da se usvoje e, propisi u roku dva mjeseca Mm, mi želimo to napraviti što prije, međutim ne želimo da nam vi vežete ruke, jer ako ti podaci nisu dobri, onda ih nećemo objaviti niti za dva mjeseca, niti ikada, nego ćemo ih poslati državama članice da to poboljšaju. Kao i u prošlosti na ovu temu, ako se nešto treba promijeniti u planu rada, onda ćemo mi tražiti države članice da to naprave ali ako se bojite e, praznine, ne, praznine neće biti u planu rada, jer e, programi e, su programi koje mi prelazimo s jednog na drugi vrlo jednostavno, to mi radimo, ali nametati komisiji da to čini u roku od dva mjeseca bez obzira na kvalitetu smatramo da nije mudro. Proširili ste pravo komisije da uđe u nacionalne baze podataka da bi provjerile e, kvalitetu e, podataka u članku 52. Hvala vam, ali to nam ne treba, to ne možemo raditi. Mi ne provjeravamo kvalitetu podataka, već je to u radi u okviru same uredbe na osnovi godišnjih izvješća i povratnih informacija. Prema tome, Mislim da je ova odredba, odredba koja funkcionira u izvornoj uredbi i mislimo da je dobra, dakle provjeramo kvalitetu na osnovi godišnjih izvješća povratnih informacija korisnika. Amandman 56. E, već tri godine nakon usvajanja e, o prikupljanja podataka, ove uredbe o prikupljanju podataka, e, vi kažete da je ovo prva revizija, ali već 2008. godine imali smo jednu reviziju i mi imamo već dosta iskustva. E, nismo mi protiv e, da se to radi svake tri godine ili pet godina, ali nekako nismo da to uključite na ovaj način. I na kraju E, mi smo u, ne protiv, nego upravo e, za puno konzultacija u svjetlu pripreme višegodišnjih programa. Vi ste uložili amandman 57. ali morat ćemo provjeriti da vidimo koliko je u skladu s interinstitucionalnim sporazumom o pripremi delegiranih akata, te ćemo vidjeti je li on uopće nužan kao dio teksta. Postoje još e, jedno ili dva pitanja koje postavljaju izvjestelji u sjeni e, i ako mi dopustite, e, predsjedniče, reći ću par riječi o tome. Prvo o financiranju. Financiranje je sada sasvim jasno određeno. Ne samo da je izvjestitelj usvojio višegodišnji financijski okvir i uredbu vezanu za to, ali od prošle godine su već svi nacionalni programi na osnovu toga usvojeni. Prema tome, sve države članice jasno e, mogu u svoje programe vidjeti kako će oni prikupljati e, to, te, te podatke u okviru ovih <clears throat> uredbi i to je u sasvim u skladu s reformom prikupljanja podataka. Da, trebaju nam više podataka i više raspoloživih podataka, ali mislim da ovdje moramo to vrlo specifično e, reći. E, prikupljanje podataka i e, čuvanje podataka, pa mi imamo ogromnu količinu podataka, pokrivamo praktički sve ali e, drugo je pitanje, dakle, područje primjene. E, to je možda izuzetak, ali e, pitanje je da li znanstvenici ih mogu koristiti. Problem tumačenja je onaj problem koji sada imamo. Dakle, i onda e, dakle nisu problem sami podaci nego način na koji se oni analiziraju u svjetlu praćenja ribljeg fonda. Moramo dakle to poboljšati i e, rado ćemo pročitati sve vaše amandmane. E, hvala vam gospođo Garzon. Koliko sam shvatio što se transparentnosti tiče, e, mi je ne definiramo na isti način transparentnost e, dakle ili postoji ili ne postoji. E, to se može gledati samo kao je li crno ili bijelo. Tu ne može biti e, niti svjetlo, niti tamno sivo. Hvala. Gospodine Fronte, želite li još reći par riječi nakon svih ovih primjedbi? Znate da u 11 sati stiže nizozemski ministar. Evo, vrlo kratko, hvala svima koji su se javili za riječ. Mislim da, naravno, postoje elementi o kojima možemo raspravljati, ali u osnovi e, mislim da smo svi prično složni kako je o prijedloga komisije, tako i od samog izvješća. Htio sam odgovoriti jedno pitanje, međutim predstavnica komisije već je E, na to odgovorila. Kako mogu odgovoriti na ovo što je rekla predstavnica komisije? Amandman 27. nje možemo raspraviti koji unosi i podatke o komercijalizaciji. Ja zapravo mislim e, da gospođa Garzmon ima pravo E, ja sam e, prirodni optimist, e, nisam mislio da se nacionalne kontaktne točke ne mijenjaju tako često, mislio sam da ti ljudi rade malo dulje na tome. Ali ipak, postoji neki aspekti gdje se ne slažemo, nemamo iste stavove, ali postoji mogućnost da još više poboljšavamo izvješće čiji je izvorni prijedlog već bio dobar. Hvala Marko. Dakle, do 22. siječnja u podne mogu se uložiti amandmani. Prema članku 104. statuta parlamenta, kada se radi o prijedlozima preinaka, e, dakle, može e, se napraviti e, samo na zato posebno označene dijelove uredbe. Dakle, tamo gdje je odbor Juri već dao neke prijedloge, ako ne, morate postupiti drugačije ako ste radili, ako želite uložiti onima koji su na bijelom e, napravili, jeni ili ne. Prema tome, to je jedan poseban postupak. A sada, <clears throat> budući da e, stižu predstavnici nizozemske, da li ćemo govoriti o ovome? Predsjedniče, e, zašto ovako postupat e, ovaj kalendar e, za ovo izvješće? Rekao sam da se amandmani mogu uložiti do 22. siječnja. Dakle, sad ću odmah ponovno dati riječ Marku Afronteu. Radi se o mogućnostima ribarenja u sektoru i sporazumima sa, između Europske unije i e, Kraljevine Danske, odnosno autonomne vlade Grenlanda. E, Marko, molim te, to vrlo brzo e, kako bismo mogli reći do kada se mogu uložiti amandmani. Izvoli. Hvala. I ovdje ću govoriti vrlo brzo jer kao što sam rekao već na prošlom sastanku odbora Odlučio sam e, se da ne uložim rezoluciju zato što u tom izvješću zapravo ne vidim nikakve bitne poteškoće. Taj sporazum pokriva petogodišnji period i e, treći je takve vrste E, predviđa 17,8 milijuna eura godišnje koji će se u to ime istvajati. E, moj stav što se izvješća tiče, evo, imam nekoliko elemenata koje sam zapisao, a e, predstavnicima komisije sam razgovarao, onima koji se bave sporazumima o ribolovima. Ovaj protokol ima kvote koje su se značajno smanjile u oskolu e, na prethodne e, prethodne e, protokole, primjerice za jednu vrstu prelazimo sa 60 milijuna na 20 milijuna tona. Ali gledamo da smo kvote smo često, imali smo visoke kvote, vrlo često one nisu nikada e, niti bile dostignute i upravo zbog toga su i smanjene, e, a isto tako to je vezano i za neke ekonomske aspekte. Revizorski sud procijenio je ove e, ribolovne sporazume i kažu da nisu uvijek u skladu s ciljevima održivosti. A mi smo sugerirali e, da e, bi se i ovi sporazumi e, morali slijediti znanstvene savjete kako bi određivanje kvota bili zaista znanstveno utemeljene. Evo, ne vidim velikih poteškoća u ovom izvješću. Želi li gospodin Kun kao izvjestitelj sjeni reći još nešto o tome? Ne, ne vidimo nikakve posebne poteškoće. Mislim da je taj sporazum o partnerstvu s Grenlandom najbolji mogući koji imamo, a e, revizorski trud traži da se sredstva dobro koriste i e, ciljanije koriste, ali ako imamo moderni i održivu e, ribolov i ako tu stavljamo 17-18 milijuna eura godišnje, a osim toga i druga sredstva vezana primjer za ulov bakalara i tako dalje. E, mislim da zapravo je tu pristup razuman, a isto e, vrijedi i e, u okviru zajedničke ribarstvene politike trebamo imati znanstvene podatke na kojima će se ovo utemeljiti. Ole, izvoli. Evo, u potpunosti se slažem s ova dva komentara izvjestitelja i gospodina Kuna, a ovaj novi protokol u potpunosti je u skladu sa zajedničkom ribarstvenom politikom kao i partnerskim sporazumom, a isto tako ojačao je suradnju između Europske unije i Grenlanda, te se time promiče najbolji mogući način e, korištenja e, ribljeg fonda. Hvala. Evo, ministar nije još stigao. mogu pitati gospodina Berka da li želi reći par riječi. Hvala lijepa. Da, mislim e, da se slažemo u potpunosti s ovim što je rečeno. Hvala puno gospodinu Afronteu koji je izradio vrlo dobro izvješće. E, moram reći da smo u potpunosti uzeli u obzir sve znanstvena mišljenja i zato su se i snizile kvote za velik broj vrsta, iako smo za vrste gdje se moglo e, povećati, da smo ga povećali ali postoji još jedan element fleksibilnosti, a to je da možemo omogućiti e, više, e, dakle, veću mogućnost e, riborova i da ćemo to u, protokolu možemo u tijeku sljedećih pet godina uključiti i nove vrste. Zato postoji financijska rezerva i oko, za koje već izdvojena su dakle financiranja i određena imamo prema tome jedan dobar i održiv protokol. Hvala. Marko, imaš još nešto za reći za kraj? Ne, sve u redu, dobro. Prema tome, ulaganje amandmana rok je do 22. siječnja 2016. godine. Ovo napopinjem posebno za Klaru. Jesi li zapisala, Klara, 22. siječnja? Možeš Ma ne, šalim se. Broj 9, prije nego što ministar Van Dam e, stigne, radi se o prezentaciji znači provedbenih e, i delegiranih e, akata od strane komisije, nema ništa o tome za reći, ali možda ipak nešto komisija želi reći. Mi smo sad na početku godine, vidjet ćemo o tome nešto više tijekom same godine. Evo čekamo ministra, ministra Van Dama, on će vjerojatno uskoro stići. Predsjedništvo vijeća je sada u rukama nizozemske. Vidjet ćemo što će nam ministar reći. Nizozemska je isto tako ribarska zemlja. I vidjet ćemo u kojem smislu on ide isto tako i u pravcu naših preokupacija. Evo sad e, možemo onda uzeti pauzu od pet minuta dok ministar ne stigne, ali molim vas da ne idete nikud daleko jer će on vjerojatno vrlo brzo stići. Evo on je na putu.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 Donc, euh, je la bienvenue. Želio bih, e, želio bih dobro došlicu, znači ministra, ministru, nizozemskom ministru e, poljoprivrede i ribarstva, gospodinu Martinu Van Damu. Radi se o državi koja predsjeda vijećem ove godine. Želimo mu u svakom slučaju uspjeha. Želimo također e, uspješnu suradnju s našim odborom tijekom ovih šest mjeseci kako bismo zbilja mogli napredovati u našim dosijejima na području poljoprivrede, naravno posebno ribarstva. Imamo cijeli niz e, dosija koji nam leže na srcu. Hvala vam što ste nam danas došli predstaviti nove prioritete nizozemskog predsjedništva. Možemo reći da se radi o vrlo e, širokom programu posebno što se tiče e, ribarstva. Mi e, smo zainteresirani u sljedećim mjesecima prije svega za novi okvir za tehničke mjere. Odbor za e, ribarstvo je u tom smislu usvojio jedno, usvojilo jedno izvješće na vlastitu inicijativu u smislu usvajanja tehničkih mjera. Mi sa nestrpljenjem očekujemo prijedlog e, Europske komisije koje bi trebalo, koje bi trebalo uključiti isto tako i odjeljak vezano uz ploveće mreže. Imali smo isto tako i u prosincu trijaloge oko e, višegodišnjeg plana upravljanja za Baltičko more. Gospodin Valeza se time bavi, te isto tako ribolovom i ribarstvom u dubokom moru. Gospodin Afronte je e, izvjestitelj za to. Nadamo se da ćemo se, što se tiče tih dosjeja, da ćemo doći do sporazuma i dogovora, a također ćemo se baviti nakon toga i višegodišnjim planom za Sjeverno more. Također ćemo raditi na općoj provedbi reforme zajedničke ribanstvene politike ne smije nikako da biti da ta politika ostane mrtvo slovo na papiru. Gospodine ministre, molim vas da nam predstavite vaše prioritete, a nakon toga ću dati riječ koordinatorima različitih klubova zastupnika, a nakon toga ćemo dati riječi zastupnicima ako nam ostane e, nešto vremena. Zahvaljujem vam što ste danas, danas pozdravljam vas u ime odbora za ribarstvo. Izvolite, imate riječ. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Poštovani članovi Europskog parlamenta, želim vam zahvaliti na ovoj mogućnosti da predstavim prioritete E, nizozemsko e, predsjedništva za što se tiče ribanstvene politike. E, Nizozemska je jedna od država koja je sudjelovala u osnivanju Europske unije, a ovo je naše 12. predsjedništvo. Možemo reći da je to interes našeg predsjedništva od početka i danas u Uniji europska ribarstvena politika igra važnu ulogu. Ja se veselim suradnji s vama u nadolazećim mjesecima, isto tako se veselim i diskusiji s vama nakon ovog uvoda. Općenito Nizozemska će aktivno pristupiti svom predsjedništvu. Mi ćemo se prije svega usredotočiti na goruće dosije, a isto tako ne, Nizozemska će napraviti sve kako bi povećala gospodarski rast, stvorila nova radna mjesta, ojačala euro te također promovirala e, energiju, e, pristupačnu energiju i zaštitu klime. To su znači neki od prioriteta. Naše predsjedništvo nastupa u vrijeme kad se suočavamo sa velikim izazivima. Imamo znači međunarodne tenzije, prijetnju terorizmom, također kriza migranata i izbjeglica koji e, nas uvelike zaokupljaju. No isto tako smo suočeni sa velikim velikim izazovima koji će definirati našu generaciju. Svjetsko stanovništvo će u 30 godina e, se povećati na 9 ili čak 10 milijardi ljudi i svima njima će biti potrebna hrana i energija, ali se to mora proizvesti na održiv način isto tako na način e, kako bi se klimatske promjene svele na ono što je prihvatljivo za planetu onako kako je to dogovoreno u Parizu. To dovodi do središnjeg pitanja na, u području ovog odbora, isto tako mog e, portfelja kao predsjednika Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo. Postavlja se pitanje što ćemo jesti sutra, što će jesti naša djeca kad ćemo imati 20 ili 30% e, e, više stanovništva nego danas. Jedna od deset osoba, svaka deset osoba danas odlazi hladna u E, gladna u e, krevet i zbog toga moramo e, upravljati prehrambenom politikom na način da će to biti dugo na dugi rok. Isto to znači da moramo povećati proizvodnju hladne, e, hrane diljem, e, diljem svijeta. Moramo uključiti inovaciju, isto tako mnogo održiviju e, proizvodnju hrane u prehrambenskom lancu. No također naši potrošači traže više transparentnosti što se tiče toga od kuda dolazi ono što jedu, posebno što se tiče ribarskih proizvoda. 90, 80% e, sveg života u planeti se nalazi u oceanima. E, on nudi zapravo sustav koji regulira klimu i isto tako daje polovinu e, svjetskog kisika. Sigurnost hrane ne može se postići bez održive politike e, ribarstva i akvakulture. Danas 30 milijardi e, ljude ovisi o ribi što se tiče njihovog unosa životinskih proteina. Znači otprilike 660 do 820 e, milijuna ljudi za svoja osnovna sredstva za život ovise o akvakulturi i ribarskom sektoru. Ono što je izuzetno važno je u tom smislu da se ostvari ponovna, e, ponovno zdravlje i od e, oceana i održivo e, ribarenje. To je nešto što moramo imati na umu, a problem je u tome da ako mi ne promijenimo svoj način postupanja, onda neće više biti ribe do 2030. godine. Za ono što je meni važno je da je ribarska politika zapravo dio ovih izazovano isto tako i dio rješenja. Mi moramo u svakom slučaju e, ostvariti tu politiku na održivi održavi način. Ne samo u okviru Europske unije, nego isto tako izvan Europske unije gdje su europski ribari aktivni. Kako bismo postigli ciljeve zajedničke ribarstvene politike i povećali u, ulov, ali isto tako i ekološku održivost e, ribarstvene politike, moramo prije svega se e, pozabaviti održivim razvojem i inovacijom. To je nešto što je izuzetno važno u okviru zajedničke ribarstvene politike. Implementacija nove ribarstvene politike je nešto što je u toku i moramo napraviti cijeli niz napretka e, na određenom, e, određenim dosijejima, na primjer višegodišnji planovi za neke regije, isto tako e, uredba o tehničkim mjerama. To je nešto čemu ćemo se mi posvetiti tijekom našeg predsjedništva. Mi isto tako želimo dalje implementirati središnje elemente forme zajedničke eh, poljoprivredne eh, eh, ribarstvene politike kao što je vezano uz obvezu iskrcaja i isto tako održivi sporazumi za partnerstvo na području ribarstva. E, mi ćemo u svakom slučaju e, postići e, što se tiče multi, višegodišnjeg plana za Baltičko more jedan dogovor, a isto tako nakon toga zajedno sa gospodinom Valesom, a nakon toga ćemo se pozabaviti isto tako i pregovorima što se tiče višegodišnjeg plana za Sjeverno more. Također mi je drago što ćemo sa gospodinom Afrontom i s drugim članovima parlamenta moći raditi na znači, uredbi o prikupljanju podataka gospođo Tomas na e, i drugim e, e, drugim temama što se tiče dubokog ribarenja u dubokom moru. Ono kad govorimo znači o tehničkim mjerama, onda želim u svakom slučaju tijekom našeg predsjedništva e, raditi na inicijalnim e, razmjenu informacija tijekom našeg predsjedništva. Evo to su naši, naše ambicije, a u svakom e, slučaju se veselim e, suradnji s vama i razmjeni mišljenja. Hvala gospodine ministre na ovom uvodu to znači da vi morate zbilja dobro poznavati sve dosije, sve teme, a isto tako to pokazuje da želite zbilja zajedno napredovati skupa sa e, parlamentom i surađivati usko s njim. Mi se nadamo da će ove teme koje ste spomenuti biti riješene prije kraja vašeg e, predsjedništva, no vi u svakom slučaju pokazujete volju u tom smislu. A sada dajem riječ gospodinu Matuz u okviru e, za EPP. Gospodine ministre, u ime EPP-a, znači, želio bih vam dobrodošlicu. U Možemo reći da je naš odbor spreman za suradnju kako bismo zajedno mogli surađivati i napredovati kako bismo e, svi skupa išli u istom pravcu i kako bi e, smo uspjeli postići da svi zajedno surađujemo, ne da to bude protiv želja parlamenta. parlamenta. Vidim e, koliko je ribarstvo važno za sam, samu nizozemsku. U svakom slučaju želim vam zahvaliti što ste inicijalnih 11 linija u okviru vaših globalnih prioriteta toliko proširili. Možemo e, reći da je predsjednik vrlo dobro rekao koje su naše najvažnije preokupacije. Prvo znači novi okvir za tehničke mjere i višegodišnji planovi. To je nešto što je izuzetno važno u okviru e, zajedničke ribarstvene politike. Moramo na tome zajedno raditi. Europski parlament je u tom smislu usvojio izvješće što se tiče novog okvira za tehničke mjere, a sad čekamo da komisija predloži svoj prijedlog. No, željeli bismo pitati od vijeća koje su znači one njegove E, smjernice u okviru kojeg se Europski parlament pozicionirao. A što se tiče Baltičkog mora, mi ćemo u svakom slučaju e, napraviti sve kako bismo uspjeli pomaknuti taj dosje. Nadamo se da ćete vi uspjeti onome što su cijeli niz prethodnih predsjedništva isto tako e, predložili. Želimo završiti taj dosje je važno je to i za Baltik, isto tako i za druge, e, druge teme, a željeli bismo što se tiče Baltika da zapravo ovu situaciju, nesigurnu situaciju se okonča. Također, moramo riješiti tu situaciju. A kad govorimo o plavom gospodarskom rastu, nas Stavljam u ime e, znači jedne zastupnice iz Nizozemske i koja ne može biti danas e, s nama e, budući da je imala smrtni slučaj u opitanji Ani Reicher, ona je zatražila od mene da vas pozitivno prihvatimo, zapravo ugostimo ovdje i ono što je izuzetno važno, i ona je tako rekla, da zapravo taj koncept regionalizacije koje vi promičete da je to nešto što moramo usvojiti. Mi e, mislimo da moramo prije svega e, inzistirati na toj temi. EPP će organizirati jedan sastanak našeg odbora u Nizozemsku, znači put našeg odbora u Nizozemsku i to će biti isto tako prilika da produbimo suradnju sa vašom zemljom. Zahvaljujem vam na ovom naporu što se tiče budućih aktivnosti nadam se da ćemo nastaviti u tom smislu jer to su zapravo najbolji instrumenti kojima raspolažemo i što se tiče tehničkih mjera važno je da nastavimo na isti način želim vam puno uspjeha biti će to teško predsjedništvo hvala hvala Gabriel Gospodine Van Dam, želim vam toplu dobrodošlicu u ime mog kluba zastupnika. Ovo što ste rekli mi se osobno izuzetno dopalo, to je bilo zapravo nešto potpuno svježe. Pokazali ste prije svega e, da se moramo baviti pitanjem što će jesti naša djeca. Cijeli niz političara postavljaju to pitanje i žele naći odgovor. No, on što moramo imati na umu da zapravo izađemo iz tog individualizma. Moramo misliti na inovaciju i na održivi razvoj ako želimo hraniti buduće generacije. Hvala vam puno na e, tim riječima. Zahvaljujem e, također što ste mislili ne samo na europsku nego isto tako i druge dimenzije, globalnu dimenziju. E, e, moramo se boriti protiv krize izbjeglica. Ako drugi dijelovi svijeta imaju dovoljno hrane i dovoljno također radnih mjesta, zahvaljujući ribarstvu, onda mnogo ljudi neće odlaziti iz svojih zemalja. I neće postajati izbjeglice i migranti. Zahvaljujem vam. Takve deklaracije su relativno rijetke, a sa vijećem smo imali određenih problema, budući da vijeće često na neki način hvali e, ribarsku politiku, deklarativno se za nju zalažemo, mi smo se često osjetili sami što se tiče različitih dosjeja možemo reći da ponekad u na nekakav zakulisni način zapravo uvesti i neke nove dosije. Želimo zbilja zajedničku suradnju i nadamo se da ćemo zajedno napredovati ruku pod ruku i da E, zbilja vijeće bude u istom brodu s nama. Imam četiri e, konkretna pitanja kad govorimo o višegodišnjem planu upravljanja za Baltičko more, e, plan za Sjeverno more, govorili ste o tome. A moramo također djelovati kad govorimo o europskim vodama. Možete li nam objasniti kako mislite osmisliti takve planove. To je izuzetno važno u okviru zajedničke ribarstvene politike i e, ti višegodišnji planovi njih ribari nestrpljivo očekuju. Govorimo ste tako i tom, tom mješovitom ulovu. Imamo cijeli niz točaka e, koji nisu riješeni. Možete li nam to malo pojasniti? a također jedna točka je za mene izuzetno važna. Znači, to je zapravo što će se dogoditi nakon cijelog ovog procesa refita, posebno što se tiče direktive zaštite e, ptica, da li se time bavite, da li ćete se time baviti, kada i kako. Kako također e, vidjeti odnose s jedne strane ribara, s druge strane potrošača, te isto tako taj aspekt zanatskog ribarstva. Ribari nam uvijek postavljaju takva pitanja i željeli bismo dobiti odgovoren na takva pitanja. Hvala, a sada dajem riječ vašem sunarodnjaku Peteru Vandalenu. Hvala. U ime ECR-a želim reći da je naš pristup takav da moramo surađivati, no međutim Brisel ne mora urađivati sve. Ali kada već govorimo o ribarstvenoj politici, Brisel mora reagirati jer to je jedno od područja koje se zaista tiče europskih politika i radi se o ključnom sektoru. Višegodišnji plan za Baltičko more je plan na kojem moramo uskoro postići napredak, napredak što se tiče tehničkih mjera i sjevernog mora e, je također bitan i moramo učiniti sve da se pregovori nastave. Želim postaviti pitanje predsjedništvu glede interesa ribara. Postoje niz uredbi s kojim se moraju uskladiti e, ribari, koliko vremena mogu provesti na moru, kvote i tako dalje. Sve to traži vremena kako bi se odredbe e, provele na terenu. Stoga vas pozivam da i na tome radite, naročito kada govorimo o inovaciji. Što se tiče obveze iskrcaja, mislim da nije bilo prikladno usvojiti ovo pravilo, ali dobro, ja sam se bio tome usprotivio, sada to pravilo imamo i moramo učiniti što možemo s njim i moramo vidjeti da se to primjenjuje na pravedan način u kontekstu tehničkih mjera koje su u pripremi. Bilo bi dobro unijeti veću dozu inovacija. Postoje raznorazni uvjeti koji se moraju ispoštovati za određene inovacije, odabir e, ribolovnog alata koji će biti bolji za okoliš i to je nešto na čemu želimo insistirati. Također, provedba mjera je bitna, jer ja sam imao priliku razgovarati s ribarima koji, na primjer, smatraju da postoje poteškoće kada njemački inspektori pregledaju nizozemske brodove i pregledaju različite E, vrste riba koje nisu bile razdvojene sve, ali u Nizozemskoj ne morate razdvojiti sve te vrste riba, no međutim to je ono što su tražili njemački inspektori od nizozemskih ribara i mislim da je to zaista pretjerano. inspektori su bili možda prestrogi u provedbi ovih odredbi. Postoji različita razina provedbe odredbi u različitim zemljama i to je nešto na što se moramo osvrnuti. Imamo i sporazume o e, jednakoj primjeni e, u kojoj govorimo i o kaznama, sankcijama. Ovakva vrsta provedbe odredbi koji se tiču razdvajanja vrsta vrsta riba na e, plovilima je e, prestroga. Koji su vaši ciljevi? Na koji način ćete vi procijeniti uspjeh vašeg predsjedništva ovog ljeta? Koje će biti vaša mjerila? Na koji način ćete odrediti je li vaše predsjedništvo bilo uspješno ili ne? Hvala Peter. U ime Aldea predajem riječ kolegi Elpintu. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući i želim dobrodošlicu gospodinu ministru. Imam tri pitanja koje vam želim uputiti u ime mog kluba zastupnika. Prvo pitanje u ime kolege Nil Torvac koji ne može biti ovdje sa nama. Tiče se članka drugog zajedničke poljoprivredne politike u kojem se govori da je maksimalni održivi prinos taj koji se mora postići, ako je moguće, do 2015. godine na progresivan i postepan način do 2020. godine za sve jedinice. U ovom parlamentu mi radimo na višegodišnjim planovima za Baltičko more koji mora biti u skladu sa e, zajedničkom ribarstvenom politikom. Slažete li se i vi s ovom vizijom? Drugo pitanje koje su perspektive vijeća glede izvješća o prikupljanju podataka u ribarstvenom sektoru i pomorskim poslovima koje služe za utvrđivanje razine financiranja. Treće pitanje, što je s višegodišnjim planovima za ribarstvo, naročito što se tiče inčuna? Hvala Antonio predajem riječ eh, gospodinu Afronteu u ime fdd Hvala. E, I meni se svidjelo vaše izlaganja i moram si evo reći da nije e, u stilu onoga što najčešće čujemo na našem odboru. Drago mi je bilo čuti ovo što ste rekli, jer e, je činjenica da ako nastavimo raditi kako sada radimo, za 30 godina e, više neće biti ribljeg fonda. S obzirom da to kaže netko iz vijeća, to je zaista vrlo važna opaska. Ja e, bih vam htio ovdje reći nešto o sljedećih šest mjeseci koje vrlo mislim su važne. Dakle, ja radim na izvješću o prikupljanju podataka i to je zaista važno jer su važni dobri podaci, trebamo imati dobru bazu podataka kako bismo na osnovi njih imali dobre ribarstvene politike. Dobit ćemo i nove tehničke mjere što je vrlo važno jer ih već neko vrijeme čekamo, a E, mi smo primjerice tu e, dali jednu od predloženih mjera koja se odnosi na lebdeće mreže. I ja sam inače e, jedan od izvjestitelja u Sjeni na jednom od važnih dosjeja i pratio sam apsolutno sve fa... To je dakle e, izvješće o višegodišnjem planu za e, Baltičko more koje eto e, je samo išlo na sve postojalo sve gore u od predsjedništva do predsjedništva i čini se da smo izašli pomalo iz našeg glavnog cilja jer nismo imali osjećaj da E, zajednička e, ribarstvena politika kako je mi vidimo da na nju na isti način gleda i predsjedništvo. Još posljednje pitanje, ne znam potvrđujete li dojem koji sam dobio na posljednjim trijalozima, a to je da vijeće zapravo nema osjećaj da je bitno da se brzo usvoji trogodišnji plan za Baltičko more postoji nekoliko stanovišta s kojima se ne slažemo zato e, što mi želimo napraviti više nego li što želi komisija i puno više nego što želi napraviti vijeće. Zanima me kakav je stav nizozemskog predsjedništva ovog puta. Hvala Marko. U ime kluba zastupnika GUE, gospođa Adrkom. Zahvaljujem. Nadam se da će ovog puta ministar ipak odgovoriti na pitanje koje sam postavila na jednom drugom odboru, a nisam dobila odgovor. Što ćete vi učiniti kako biste radili na dobrobiti riba? Ne zaboravite da se ovdje radi o velikom sektoru. Svake godine imamo 62 do 70 milijardi riba koje se ubijaju na svijetu, odnosno u akvakulturi ribe umiru e, na taj način što se guše. E, u 12. mjesecu 2014. godine obećano je da će se napraviti istraživanja o metodama ubijanja riba i dobrobiti riba kako bi se smanjila patnja riba za vrijeme ubijanja. Ali još uvijek čekamo rezultate tog istraživanja. Države članice prebacuju krivnju na komisiju zbog toga što nije postignut napredak. Što ćete vi učiniti kako bismo smanjili patnju riba dok ih se ubija? i na koji način ćete uvjeriti, odnosno na koji način ćete objasniti državi članicama da s obzirom na to da komisija nije učinila ništa po tom, po tom pitanju, države članice to moraju poduzeti. A glede višegodišnjeg plana za Baltičko more, mislim da se stvari kreću presporo. Znamo da vijeće želi povećati maksimalnog određenog prinosa, ali ne možemo ići izvan granica koje su uspostavljene zajedničkom ribarstvenom politikom, jer to može biti zaista strašno i za samo ribarstvo i za ribare. Baltički bakalar je izgubio oznaku MSY, odnosno više ga se ne može loviti na održiv način. Na koji način vi mislite zajamčiti e, spriječavanje e, prekomjernog izlova, ne samo na Baltičkom moru, već isto tako i na Mediteranu i svim drugim morima gdje e, imamo europske ribare. Značaj europske europske ribarstvene industrije ima utjecaj na cijeli svijet e, jer imamo e, prekomjernu europsku flotu koja prima prevelike potpore zbog toga 88% vrsta riba e, se prekomjerno lovi i na rubu je izumiranja. Što ćete učiniti po pitanju E, svih e, mreža koje se koriste, a koje nisu povoljne za okoliš i što učiniti e, glede korištenja parangala. Gospodine Van Dam, želim se osvrnuti na ovu knjigu koja se zove See the Truth. Postoji i dokumentarni film koji je napravljen na istu temu, zove se isto i govori se o posljedicama prekomjernog izlova. Ako mi dozvolite, ja bih vam to poklonila na kraju sastanka i mislim da ćete dobiti inspiraciju i pronaći ideje u ovoj knjizi. Dobro, eh, to nije bilo predviđeno, ali evo siguran sam da će gospodin ministar vrlo rado primiti taj dar. Gospodine ministre, ako se slažete, najprije ćemo odgovoriti na pitanja koja su postavili koordinatori, a nakon toga ćemo riječ predati drugim zastupnicima. Zahvaljujem. Hvala svim članovima ovog odbora koji su postavili pitanja i hvala na toplim riječima glede mog uvodnog izlaganja. Ja sam smatrao da je bitno u uvodnom izlaganju objasniti kakva je pozadina i e, na koji način predsjedništvo misli ići dalje. Naš e, mi znamo da ćemo imati nešto neutralniju ulogu e, i to smo htjeli i reći na samom početku. Kada govorimo o temelju zajedničke poljoprivredne politike, radi se o održivoj ribarstvenoj politici. To znači da ne možemo samo se osvrnuti na ribolov danas ili sutra, već isto tako i na budućnost. Moramo to gledati dugoročno. Ako to želimo učiniti, moramo zajemčiti da održivo ribarstvo postoji i da postoji ravnoteža između onog što mi trošimo i onog što nam priroda pruža. Iz istog tog razloga, kao što je i rekao gospodin Van Dale, to dovodi ponekad do donošenja mjera koje su teške za ribare, koji se moraju prilagoditi tim novim mjerama i ponekad te mjere jednostavno utječu na e, njihov način ribarenja. To može predstavljati poteškoću za njih, o tome se često i raspravlja u samom vijeću. U 12. mjesecu smo imali e, vijeće za ribolov na kojem smo govorili o tome i sve to dovede na kraju do kompromisa gdje idealni održivi ribolov se na neki način mora uravnotežiti s potrebama e, ribara. Ja u potpunosti razumijem ono što je gospođa Rodost e, rekla o tome, ali mislim da i ona zna s kakvim situacijama se suočavamo. Na vijeću se moraju pomiriti različiti interesi, e, uključujući i interese ribara. I to moramo sve uključiti u našu održivu ribarstvenu politiku. Više zastupnika je reklo da je najveći prioritet e, višegodišnji plan za Baltičko more. To je i za nas prioritet. Mislim da je gospodin Mato govorio o tome to i znajte da je to na popisu naših e, prioriteta. To je prvi plan koji želimo usvojiti. E, sada naravno moramo ispuniti konkretne ciljeve kako bi se uskladili sa specifičnosti Baltičkog mora. E, zajednička ribarstvena politika nam pruža okvir, a višegodišnji plan nam pruža e, instrumente koji će nam biti na raspolaganju. Još netko je govorio o Baltičkom planu i pitao hoće li biti u skladu sa zajedničkom e, ribarstvenom politikom. Pa naravno, mora biti. To je prvi višegodišnji plan koji će biti usvojen u okviru zajedničke ribarstvene politike. Vijeće je zajedno s parlamentom E, počelo raditi na e, razmatranju prijedloga komisije, već je postignut napredak e, prošlog mjeseca i već smo imali rasprave glede nekih vrlo osjetljivih tema, ali mi smo uvjereni da ćemo doći do zadovoljavajućeg rješenja na kraju. Vi zaista možete računati na nas i znajte da je to zaista jedan od naših prioriteta. Neki zastupnici su uputili pitanje vezano uz tehničke mjere. Mi također čekamo da nam komisija da predlog i htjeli bismo taj predlog imati što prije kako bismo mogli održati raspravu o njemu za vrijeme našeg predsjedništva. Gospođa Rodos je pitala o refitu direktive o pticama i staništima. Moramo se usredotočiti na postizanje ciljeva zacrtani u direktivi i ti ciljevi neće biti revidirani, držat ćemo se njih. Ali postoji jasna potreba za većom fleksibilnosti u provedbi uzimajući u obzir e, regionalne i lokalne razlike. Zbog toga će biti organizirana konferencija u šestom mjesecu o refitu. Tu ćemo pozvati sve dio dionike i razgovarat ćemo o tom pitanju i na vijeću za okoliš. Zatim, gospodin Fondale je započeo raspravu o obvezi iskrcaja. To nije iznenađujuće jer i zastupnici u mom parlamentu mi često postavljaju to pitanje mi moramo napraviti novi korak 2016. Eh, godine glede obveze iskrcaja. Drago mi je što smo već postigli određeni napredak, iako smo imali dosta prepreka na putu i put je bio dug za sve nas, ali moramo učiti jedni od drugih. Za ribare to predstavlja ogromnu prilagodbu i još će se morati prilagođavati u narednim godinama, zato moramo zajedno sa industrijama raditi na što lakšoj provedbi obveze i iskrcaja. Na to, o tome će se raspravljati i na regionalnim skupinama gdje će države članice zajedno raditi i ka boljoj provedbi obveze iskrcaja i znalaženju rješenja za prepreke koje su pred nama. Govorili ste i o usklađivanju rada inspekcija. To je zaista jako bitno jer mi imamo jednu politiku u okviru koje smo uveli obvezu iskrcaja za sve države članice i naši ribari e, mogu e, ribariti u svim europskim vodama. Stoga je za njih bitno znati što se od njih očekuje kada e, im se obrate inspektori. Shvatio sam poruku koju ste mi htjeli prenijeti i jasno mi je zabrinutost e, ribara. Različiti sustavi mogu dovesti do zabune i bilo bi dobro tu zabunu izbjeći. Zatim, nadzor i nadležnosti država članica. To je nešto što se treba uskladiti na regionalnim skupinama, zato pozivam odgovorne u regijama da nadgledaju provedbu obveze iskrcaja. Regionalne skupine su te koje trebaju razgovarati o usklađivanju inspekcijskih sustava. Gospodina Fronte, kao i drugi, su postavili pitanje vezano uz reviziju direktiva direktive, odnosno okvirne direktive za prikupljanje informacija, što je jako bitno za zajedničku ribarstvenu politiku. E, to ima utjecaj na akvakulturu, na maksimalni održivi prinos kao i na regionalizaciju. Nizozemsko predsjedništvo se slaže da je nužno postići pojednostavljenje prikupljanjem samo nužnih podataka i izbjegavanjem preklapanja. To je drugi cilj našeg prijedloga. Isto tako ćemo nastaviti rad Luksemburškog predsjedništva u cilju postizanja dogovora sa Europskim parlamentom što je prije moguće što znači da ćemo imati priliku još razgovarati zajedno o ovoj temi. Gospođa Hazenkamp je postavila pitanje vezano uz dobrobit životinja. Moram se ispričati na samom početku jer je istina da sam na odboru za poljoprivredu zaboravio odgovoriti na njezino pitanje. To je također na popisu naših prioriteta i kao što vjerojatno i znate, zajedno surađujemo sa više država članica koje žele postići napredak e, e, glede dobrobiti životinja, te ćemo rad na tome i nastaviti. Za vrijeme prvog vijeća za e, ribarstvo ćemo govoriti i o tome. Zatraženo je da se postigne napredak na više pitanja. Komisija će predložiti platformu za dobrobit e, životinja i u okviru toga ćemo govoriti i o dobrobiti riba. Dakle, to će biti na dnevnom redu vijeća, u to vas uvjeravam. Mislim da sam odgovorio na većinu pitanja, nadam se. Hvala gospodine ministre na ovim preciznim odgovorima vidi se da ovdje e, razgovaramo s predstavnikom pomorske zemlje koji vrlo dobro poznaje ovaj sektor. Na francuskom se kaže da imate jako dobar popis stvari koje trebate obaviti i to, je, to nam je veoma drago vidjeti. Sada predajem riječ drugim kolegama. Najprije Jaroslav koji je izvjestitelj također za Baltičko more. Jaroslav, izvolite. Hvala predsjedavajući. Ovo š... Dosta smo sada čuli o višegodišnjem planu za Maltičko more, e, pa ću govoriti kratko. Točno je da se vi treće predsjedništvo koje će raditi na tom dosjeju i stvarno se nadam da će se ovog puta dovršiti. E, moram reći da je Luksembursko predsjedništvo željelo napredovati na e, ovom pitanju i poprilično smo napredovali. A na posljednjem trijalogu u prosincu zaista se jako napredovalo. Treba još uvijek riješiti nekoliko pitanja i e, uvjeren sam da e, vi e, shvaćate važnost da se taj plan počne primjenjivati, da on zaživi, jer se radi o prvom planu, a ako se taj E, ne izradi, onda neće biti ništa ni od drugih višegodišnjih e, planova. I isto tako vrlo je važno da imamo instrumente za primjenu tog plana jer inače nam to neće služiti. U e, utorak ćemo se sastati s vašim kolegama, već smo se sve pripremili za stručni sastanak za sljedeći trijalog i uvjeren sam da ćemo uspjeti u našem radu i hvala vam puno na vašoj pomoći. Hvala. Jaroslave, predajem riječ Klari Agiveiri za e, socijaliste i demokrate. Hvala lijepa. E, dobrodošli na e, sastanak odbora za ribarstvo. I ja sam se imala prilike javiti na sastanku odbora za poljoprivredu i Hvala vam što ste došli da ovdje govorimo o ribarstvu. Za početak, rekli ste da nije lako e, postići e, sporazum među različitim e, stavovima u okviru vijeća. To je apsolutno točno, to smo mogli ustanoviti sam na mnogo tema. Ja sam španjolka a stav vovi na vijeću sasvim sigurno će biti različiti i e, međutim posljedica je uvijek ista bez obzira na to kako se odluka donese imat će posljedice za moju zemlju. E, ali odluke koje se donose nemaju uvijek isti utjecaj zato što su neke zemlje pomorske, druge nisu, neke imaju više obale, druge manje. Govorili ste o tome da politike se moraju moći provesti, slažem se. Slažem se s vašim uvodnim izlaganjem. Zaista je mi važno da se razmišlja o budućnosti današnje ribarstvo odrazit će se na situaciju u budućnosti. Imamo sektor ribarstva koji postoji, ali oni su e, zabrinuti, ribari su zabrinuti jer e, ne znaju kako će, hoće li se moći održati u budućnosti zbog naših odluka i moramo uzeti u obzir ekonomske implikacije. Još jedna stvar, niste govorili o obalnom ribolovu, o malom ribolovu, o ribolovu kao obrtu, to je vrlo važno. E, zajednička ribarstvena politika to ne uzima uvijek u obzir. Možda zato što se taj ribolov malih razmjera ne uspiva dobro definirati. U Španjolskoj je taj sektor malog ribalova e, zaista važan i on uzima u obzir mnoge potrebe e, e, ribolovnog sektora. Zanima me također kakva je situacija s međunarodnim sporazumima. Ti su sporazumi s trećim zemljama vrlo važni za ribarstvo u Europi. Zanima me E, što biste nam mogli reći o međunarodnoj politici? Postoje e, sporazumi s trećim zemljama koji su značajni za europsku ribarsku flotu. Nadam se da me se time slažete. I još jedna treća i posljednja primjedba. Zanima me kako vam je mišljenje o lebdećim mrežama jer znate do čega će doći. Prijedlog komisije je odbijen da e, se dakle u potpunosti ukine e, korištenje lebdećih mreža. Mi se ne slažemo s tim, e, ali moramo riješiti određene probleme koji su za to vezane. Što vi o tome mislite i što ćete napraviti na tu temu za vrijeme vašeg predsjedništva? Sada Jan Dengan iz ECR-a. ima riječ. Ian e, ja sam e, dakle e, bio s kolegom Peterom Van Dalenom u Nizozemskoj u posjet vašem sektoru ribarstva gdje stvari dobro funkcioniraju što je lijepo vidjeti. Što se tiče bijele ribe i obveze iskrcaja, e, mnoge se stvari razvijaju, ali bit će tu problema jer e, za sada se tim pitanjima trebaju baviti ribari, a ne obalne vlasti i e, mislim da ćemo se morati pozabaviti sa zabranom karta E, znamo da to vezano e, za razdoblje kada je uvedeno vrlo je potrebno imati tranzicijski period tijekom kojeg bi e, ribari shvatili kako to funkcionira. Od taj, to razdoblje dvije godine kada bi ti ribari dobili savjete, a ne bi ih se kažnjavalo, što je jako dobro. Ali problem je da je dvogodišnji period počeo 1. siječnja 2015. godine, a i za odbačeni e, ušla u to, ona ulazi od tek 2017. godine. Dakle, kada se za bakalar to uvede, onda e, će biti prekasno jer će tranzicijski period e, za e, odbočeni ulov već isteći. Hvala. Sada Svako Milan ima riječ. U ime Europskih pučana. Hvala vam ministre što ste došli predstaviti prioritete vašeg predsjedništva. I ja bih htjela reći ono o čemu je govorila Klara Aguilera. Vi ste govorili o okolišu, o e, održivosti pojedinih resursa, ali postoji i ekonomski i socijalni aspekti. Ja sam također španjolac, a Galicija iz koje dolazim je e, prva E, pokrajina, najznačajnija pokrajina u ribarskom sektoru u Europi. Zanima me međunarodna e, dimenzija. Komisije i vijeće su u posljednjim godinama surađivali s trećim zemljama i mislim da je to pozitivno i nadam se će tako nastaviti. Recimo e, sporazum Tanzanijom ili pak onaj s Gambijom koji je E, nekako e, sada e, u jednoj fazi čekanja. Žao mi je što se u, dogodilo u studenom vezano za naše mreže koje ni sada ne kupuju druge flote, recimo iz Azije. To uopće nije e, u redu. Morali bismo imati e, međunarodnu politiku koja će biti uvjerljivija u odnosu na druge zemlje. Morali bismo više na njih utjecati. Sadašnja politika, naime, e, ne ide nam u prilog. Što se tiče budućnosti ribljeg fonda, slažemo se s vama. U budućnosti će tim prije biti više ljudi na svijetu. Ne znam jeste li se osvrnuli na akvakulturu. Mislim da je šteta da se u godišnjim kvotama, da postoje kvote koje e, ne možemo iskoristiti. Naime, e, govorimo jako o tome da moramo imati dovoljno hrane, ali opet šteta je da se te kvote ne iskorištavaju. Hvala. Gospođa Toma u ime socijalista i demokrata. Hvala, dobrodošli gospodine ministre. Govorili ste u vašem popisu stvari koje ćete raditi i o dubinskom ribolovu. Ja sam izvjestiteljica na tu temu i dobro smo napredovali za vrijeme nizozemskog predsjedništva. Zanima me što vi namjeravate napraviti po tom pitanju, da li ćete ponovno pokrenuti trijaloge, ako da, kada, znate li dakle nešto više o tome? Što se pak tiče same kontrole, malo prije ste rekli da pitanje harmonizacije kontrole da je to vrlo bitno. Dakle, ta kontrola treba biti usklađena. Zaista dijelim vaše mišljenje, tim prije što sam ja izvjestiteljica za izvješće na vlastitu inicijativu o usklađivanju te kontrole. E, zanima me da li ćete se vi obratiti recimo komisiji e, i e, da malo više produbite tu temu. I osim te posebne inicijative, prva inicijativa bi trebala biti proračunska. Ja sam inače također članica i odbora za proračun. I zanima me zašto je vijeće E, blokiralo da se izve više sestrava agenciji koja vrši nadzor, a ona ima više zadataka sada. I e, E, jako e, nam je veliki problem da objasnimo da s obzirom da misije agencije su sve veće, da ima se više zadataka, da je bilo dobro da i sredstva koja su na raspolaganje se povećaju. Hvala vam također što ste rekli da želimo li i dalje jesti proizvode iz mora i želimo li da naša djeca se mogu hraniti tim kvalitetnim proizvodima, da u tom slučaju zaista moramo dobro upravljati svim e, resursima koji su u moru. Ali e, e, ne bismo uvijek trebali biti pesimisti i ponekad bismo trebali naglasiti da ima poboljšanja u nekim sektorima, ribolovnim sektorima, došlo je zaista do poboljšanja u Europi i bilo bi dobro da se na to ukaže. Hvala lijepa. Sada Werner Kuhn, a nakon toga još neko druge. Evo, bit ću sasvim kratan, ministre Van Dam. Hvala vam na uvodnim riječima. Eh, vi ste lijepo govorili o opskrbi ribama. To je nešto što moramo proučiti detaljno Njemačka i Nizozemska moraju raditi zajedno. Imamo flotu na otvorenom moru koja je značajna i e, to je jako dobra suradnja i ispravno je tako surađivati. Međutim, e, trebamo imati i e, jako dobru suradnju kada se radi o znanstvenim podacima. Mi u Njemačkoj imamo jako dobre studije i znanstvenice koji se bave pitanjima biomase i e, e, ribljim fondom, a vi nizozemci također na tome radite. Zanima me E, kako e, vi uzimate u obzir znanstvene podatke na osnovu kojih vodite pregovore? Jer e, informacija dakle koja dolazi znanstvenika, kako se ona koristi kada se govori o primjerice maksimalnom E, održivom prinosu. E, zanima nas kako to radite, kako za Baltičko more, za Sjeverno more, Zapadni Atlantik i Sredozemlje. Dakle, kako koristite znanstvene podatke, jesu li oni bitni za vaše pregovore koje vodite? Hvala, Werner. I za kraj riječ ima gospodin Hock. E, hvala lijepa. I e, dobro došli. Ja e, sam novi član ovog odbora. Ja sam ovdje kao zamjenik, ja sam inače liječnik i živim uz more i e, zato me jako zanima pitanje ribarstva. Htio bih se osvrnuti na višegodišnji plan za Baltičko more. Razgovarao sam e, s ribarima i razgovarajući s njima shvatio sam da su ribari jako zabrinuti. Zašto? Zato što se e, u Baltičkom moru prvenstveno lovi bakalar. E, sam e, stokovi bakalara vrlo su mali i sami ribari smatraju da se bakalar u današnje vrijeme e, lovi na, na načine na kao E, da je industrijski, na velikim industrijskim brodovima i ti veliki industrijski brodovi e, zapravo uništavaju more i ribe koje su u moru. Zbog toga bakalara ima sve manje. Moje pitanje, da li u okviru višegodišnjeg e, plana za Baltičko more, da li vi, gospodine ministri, namjeravate voditi mudru politiku s obzirom na ovakav način e, e, ribolova na Baltiku, naročito ribolova Kalara. Hvala. Dolazimo do kraja, dakle, do susreta s ministrom, predajem riječ gospodinu Van Damu. Hvala, hvala vam na ovoj drugoj rudri pitanja. Hvala vam također gospodinu Valenci, na e, znači ovim riječima što se tiče dogovora o Baltičkom moru, to mi je zapravo dalo nadu da ćemo postići dogovor i sporazum oko toga. Gospođa agelira Garcia je E, spomenula različita, zapravo drugačija mišljenja i stajališta u vijeću. Govorila je znači o ovom malom ribolovu, ribolovu malih razmjera. Možemo reći da i malo i veliko ribarstvo moraju zapravo jedan i drugi ribolov moraju napraviti taj pomak prema održivom e, održivoj proizvodnji. Ona je istaknula e, ve, e, znači odgovor vezano uz brancin i vijeće je znači odlučilo da znači prekine ulov što se tiče brancina, no napravilo je iznimku kad se govori o za malo e, ribarstvo za mali ribolov. I to može bi imati i socijalno i e, socijalne i ekonomske učinke. Vijeće ima takvo mišljenje o tome. Kad e, govorimo o ovim e, mrežama, lebdećim mrežama, to je nešto čime ćemo se baviti u ovom okviru za tehnička mjera i čekamo znači prijedlog Europske komisije u tom smislu. Nije e, nikakva tajna da je Nizozemska sama bila vrlo kritična što se tiče ovih lebdećih plovećih mjera, no pokušali smo postići dogovor u okviru vijeća. Vidjet ćemo koja će biti stajalište drugih država članica. Gospodin Duncan je zapravo govorio znači, o obvezama iskrcavanja i isto tako o odbačenom ulovu. Te isto tako o tom periodu ne e, u periodu gdje zapravo e, se ribari mogu e, prilagoditi tim mjerama vezanim uz obveze iskrcaja. To je u svakom slučaju dio diskusije u okviru regionalnih skupina, a isto tako i e, rasprava o e, režimu inspekcija. Govorili smo znači o toj socijalno-ekonomskoj dimenziji, rekli smo cijeli niz stvari o tome. Gospođa Tomas e, kao izvjestitelj je pitala o e, ribarstvu, ribolovu u dubokom moru. Mi u svakom slučaju želimo raditi na amandmanu uredbe vezano uz napor dugo, e, dubokomorskog e, ribolova. Imamo znači luksemburško predstavništvo koje je radilo na tome i žel, mi ćemo u svakom slučaju uzeti u obzir ono što je parlament o tome rekao. Mi imamo planove za trijaloge koji će se do, znači, do, odvijati sa Europskim e, parlamentom, a što se tiče duboko morskog ribolova, trijalozi će biti planirani što je prije moguće, organizirati što, organizirani što je prije moguće. Gospodin Kun je postavio pitanje da li mi slijedimo znanstvena mišljenja i savjete. To je naravno temelj za raspravu u okviru vijeća, posebno e, što se tiče e, znači ovog e, maksimalnog održivog prinosa. Mi u svakom slučaju pratimo i pokušavamo se držati znanstvenih mišljenja, no vijeće uvijek postiže kompromis i rezultat u tom smislu nije uvijek potpuno isti. Mislim da sam odgovorio na više manje sva pitanja. Hvala vam na ovoj mogućnosti da razmijenim mišljenje s vama, mišljenja s vama. Hvala vam na vašoj otvorenosti, isto tako na dubokom poznavanju dosija i na odlučnosti. E, gospodin ministar ima 37 godina i vi ste čovjek koji zna ku, što želi. Hvala vam još uvijek na, još jednom na ovim objavama i nadam se da ćemo obaviti vrlo dobar posao tijekom ovih šest mjeseci. Hvala još jednom. Bon, chers amis, il nous reste... Euh, Dragi kolege, ostaje nam još jedna točka dnevnog reda, vrlo kratko, nekoliko minuta samo, molim vas, sedam ili osam minuta. Evo, molim vas za pažnju, nećemo biti predugi. Ako oni koji moraju izaći, molim vas da izađu u tišini. Pa de bruit, No, Elen ne pravi previše buke. Ostaje nam znači ova točka dnevnog reda izvješće misije u e, na Baliju e, za u okviru komisije za ribarstvo u zapadnom i središnjem Pacifiku. Parlament je predstavljao naš kolega Richard Corbett, on nije ovdje. Tajništvo je također pripremilo izvješće koje ste dobili. Želi li netko možda nešto detaljnije o tome reći ili možda komisija ima nešto reći o tome? Nešto o komisiji za ribarstvo u zapadnom i središnjem Pacifiku? Hvala gospodine predsjedajući. Prije svega Želio bih se znači ispričati u ime našeg voditelja delegacije pri Komisiji za ribarstvo u Zapadnom i Središnjem Pacifiku koji danas nije s nama. Je zbog medicinskih razloga. Ja nisam vidio izvješće koje ste upravo spomenuli, no mogu vam vrlo kratko nešto reći o ovom predmetu. Molim vas zavežite svoje poz. Ja se vjer, krećemo na Pacifik. E, znači to je najveće ribarsko područje za tropsku e, tunu što se tiče vrijednosti ulova i rasprave u Komisiji za ribarstvo u Zapadnom i Središnjem e, Pacifiku su, su vrlo kompleksne. Imamo znači ova male otočke zemlje u razvoju koje sudjeluju u raspravu i oni zapravo ponekad e, učine e, raspravu o ribarstvu u tom području u svakom slučaju vrlo složenim. Znači od 3. E, do 8. 12. smo imali sastanak e, i nažalost što se tiče revizija mjera za upravljanje tropskom e, tunom, ulova tropske tune, ništa nije u tom smislu postignuto. Imali smo prijedlog na stolu, no bilo je teško zapravo e, da dvije strane koje su na neki način imale suprotstavljena mišljenja prihvate taj prijedlog na stolu, a radilo se o ulovu e, pomoću parangala. Imali smo znači e, strateški radni plan za sve vrste tropske tune, isključujući znači ovu plavoperajnu tunu, a uključujući znači e, tunja prugavca. Komisija je bila u tom smislu e, promatrač i nismo mogli postići nikakve akcije kako bi se znači e, stok tuna povećao ako je uveliko iskorišten u Pacifiku. Imali smo znači prijedloge komisije e, na tom sastanku, imali smo jedan prijedlog o transparentnosti e, ugovora o pristupu, isto tako o znanstvenim podacima. A to nije e, prošlo, ti prijedlozi nisu prošli, nažalost. Mogu vam nešto o tome detaljno reći ako bude bilo pitanja. Najvažnija stvar je koju moramo imati na umu je da jedini stok koji se zbilja, e, koji je zbilja u velikoj, velikim poteškoćama u e, zapadnom Pacifiku je stok plavo-oke tune. E, ali je isto tako vrlo teška situacija plavo perajne tune. Imamo mjere koje su u ovom trenutku e, znači koji se primjenjuju i može možda dovesti do oporavka stoka jer imamo već iskustva što se tiče prekomjernog ribolova u tom smislu. Imali smo cijeli niz e, mjera koje, o kojima se raspravljalo, koje nisu usvojene, to bi omogućilo oporavak, brzi oporavak stopa. Nadamo se da za sljedeću godinu ćemo onda možda postići neke mjere koje će bolje, više poboljšati ovu situaciju. Jedan od glavnih e, rezultata ovog godišnjeg sastanka E, ove komisije su poboljšanja vezano, što, vezano uz sukladnost. Mi smo u potpunosti revidirali znači sukladnost što se tiče mjera e, nadziranja i to je jako dobar e, korak napred. Nije bilo moguće usvojiti e, prijedlog što se tiče inspekcije luka, a isto tako nismo mogli ni poboljšali znači e, mjere koje su u ovom trenutku na stolu. Znači samog e, ribolova u dubokom moru. Ono Imali smo znači jedan prijedlog od strane Francuske koji je stavljen na listu prijedloga, no e, to nije bilo usvojeno, nažalost. A mi stojimo vam sad na raspolaganju na e, pitanja. Hvala gospodine Varsamos na ovim e, detaljnim informacijama. Mislim da ćemo o tome moći razgovarati sa kolegom Korbetom kad se on vrati, no hvala vam u svakom slučaju na ovim informacijama. Ne vidim da je itko e, tražio e, riječ, informiram vas da su preporuke koordinatora koje su usvojene jutros će biti e, službeno usvojeni u okviru pismenog postupka, pismene procedure. Možemo reći da smo sad obradili sve točke na dnevnom redu. Sljedeći sastanak našeg odbora će se održati u Briselu u srijedu 17.2. od 9 do 12.30 e, te u četvrtak 18. od 9 do 12.30 te isto tako u srijedu od 15 do 18.30. Hvala. Hvala vam na pažnji i jednom smo zbilja završili na vrijeme i dobili ste 10 minuta.